Dragi kolega, predlažem da započnemo sa sastankom. Prije svega bih htio zahvaliti Jean-Claude Junckeru, kandidatu za predsjednika Europske komisije, što je pristao doći na sastanak u našem klubu, na sastanak našeg kluba ALDE u Europskom parlamentu. Prije svega bih htio reći Jean-Claude da doista zadovoljni tom odlukom koju je donio Europski, Europsko vijeće, jer um, prije svega nije bilo puno ljudi koji su vjerovali u taj postupak. Klub ALDE zajedno sa dvijema strankama znači e, ALDE i e, europski demokrati su se odlučili na za špicer e, kandidata, dakle to je taj njemački izraz koji se sada dosta koristi. Mislimo da je to dobro za jačanje demokracije u Europi i stoga mislimo da je doista važno dati mogućnosti, mogućnost biračima da izravno ili manje neizravno tako da izaberu svog predsjednika komisije. Tako da smo dosta sretni što nakon određenih poteškoća koje je potrebno spomenuti da je Europsko vijeće odlučilo nominirati vas za predsjednika, za mjesto predsjednika Europske komisije. Sada smo u drugoj fazi ovoga postupka, što znači da je potrebno odobrenje vašeg, vaše kandidature, odnosno odobrenje od strane Europskog parlamenta. Ne krijem da klub liberala i demokrata koji je dio većine u Europskom parlamentu, što je nešto što smo potvrdili e, prošloga tjedna kada su se birali predsjednik i potpredsjednici Europskog, parlamenta i kao takvi mi e, smo proeuropski i dalje nastrojeni. Kad je riječ o e, portfeljima odnosno resorima unutar e, komisije. Nadamo se da ćemo imati kao i u prošloj e, komisiji e, važne resore. Kad je riječ o samom sadržaju, poslali smo vam dokument sa različitim konkretnim pitanjima o o smjernicama za djelovanje u idućih pet godina i nadamo se da ćete vi ostvariti, odnosno poduzeti određene korake kako se stvari da kako bi se stvari događale na drugačiji način u idućih pet godina. E, imali smo osjećaj da je gospodinu Barosu bilo puno važnije Europsko vijeće nego parlament. Neću reći da komisiju parlament nije zanimao, ali evo da ću vam primjer e, paketu e, gospodarskog upravljanja. Nacrt je napravila komisija. Mi smo deset puta tražili komisiju, i to predsjednika komisije, da, da predstavi taj paket kao paket zakonodavnih dokumenata. To se nije nikada dogodilo. Dakle, vijeće je važno, ali i Europski parlament igra jednako važnu ulogu i nadamo se, i to vam kažemo odmah na početku, nadamo se da će predsjednik Europske komisije imati hrabrosti da se čak i suprotstavi državama članicama kako bi iskoristio pravo inicijative koje, koje je vrlo važno za komisiju drugo, nakon čega ću vam odmah e, dati riječ. Mi smo osmislili e, postupak u kojem ćemo dati priliku članovima da vam postave pitanja. Mi smo e, pratili i vaš razgovor sa socijalistima. Preživio sam. Da, preživjeli ste. ali um, oživjet ću, odnosno uskrsnut ću kad ponovno, kad dođem e, u EPP. Dakle, tijekom godina radili smo s klubom koji ima većinu u parlamentu e, kako bismo radili na paktu stabilnosti, kako bismo spasili euro. I da nije bilo tako, cijeli taj posao u kojem je sudjelovao i Oli Ren bi bio izgubljen. I to je tako u real politici. Pripremili smo vrlo konkretna pitanja za vas. Različiti članovi su tijekom pripremnog sastanka e, odabrani kako bi vam postavili pitanja ali prije svega bismo vam dali priliku da nam predstavite uvodno vaš program koji je jednako tako predstavljen našim zastupnicima. Izvolite. E, gospodine predsjedniče, dragi Gi, a dame i gospodo, mnogi od vas su i moji prijatelji. Kad pogledam ovu dvoranu, e, vidim da tu ima puno veterana, predstavnika Europe kakva je ona bila. E, međutim, na sreću tu su i neki drugi koji vide puno dalje. Prije svega bih htio reći da kad je riječ o samom postupku, da sam ja jedan od onih koji je dao podršku novoj metodi e, nominiranja kandidata. Bilo nas je više koji smo bili konkurenti e, tijekom europskih izbora 25 svibnja i dakle znamo da se koristi princip špicer kandidata. Iskreno vjerujem da oni koji ne poštuju ugovore drže da kada Europski parlament nominira Europskog parlamenta, dakle ja mislim da se trebaju uvažavati rezultati europskih izbora. To je ono što je učinjeno. Razgovarao sam o tome s različitim e, važnim e, ljudima, različitim senatorima i mislim da je ovo važan u institucionalnom smislu e, trenutak za Europsku uniju i Europski parlament napokon zauzima mjesto koje mu pripada u e, europskoj arhitekturi i drago mi je zbog toga. Prije svega htio bih vam reći zašto sam se kandidirao za mjesto predsjednika e, Europskog Europske komisije. Nakon duge političke karijere, zašto bi se upustio u tu e, političku e, pustolovinu? Osim toga, dakle, ja nisam e, htio držati se političkih rješenja koja već postu, postoje. Ja sam zaključio da je potrebno dati doprinos da Europa ide naprijed i to u dobrom smjeru. nastojaću odnosno ja tvrdim i nadam se da e, pritom nisam arrogantan da dobro poznajem Europu. Dakle, ja sam bio ministar e, financija, dakle, e, bavim se politikom od mladih dana, bio sam član Ekofina, dakle, više desetljeća radim u Europi, prošla sam cijelu Europu i stalno me e, iznova impresionira raznolikost e, Europe. I Europa je lijepa. Možete putovati um, Sjevernom Amerikom i 3000 um, km se pejzaž ne mijenja. Ista stvar je i s Amazonom. U Europi se krajolik mijenja svakih 100-150 e, km, čak i između Brisela i e, Luksemburga, Luksemburga i Strasbura. E, stalno se mijenjaju pejzaži koji vas fasciniraju i koji mijenjaju mentalitet i to je nešto što me fascinira u Europi. ja sam u, e, iz programa EPP-a zadržao neke prioritete koji su ujedno neki i moji prijedlogzi. I kad je riječ o nekim dijelovima, e, postoji tu e, jedan osobni doprinos koji sam dao i koji s kojim se možda u potpunosti ne slaže stranka. Dakle, ono što je bitno je ostvariti rast i otvarati radna mjesta. To ne treba kriti. To je nešto što je od temeljne važnosti. Europa mora preuzeti, treba reći da Europa se stalno krivi za neuspjehe na nacionalnoj e, razini. Mi se ponašamo kao da nacionalne države ne postoje. Ja nisam protivnik nacionalnih e, država. Ja poštujem e, nacionalne vlade, one su dio tradicije i tako dalje, ali mislim da ne treba graditi Europu na štetu nacionalnih država, oni koji tako misle su u krivu mislim da je, da je potrebna politika rasta ali ne trebamo e, stalno povećavati deficite i kad ne možemo trošiti novac koji nemamo ja to kažem ja sam to govorio tijekom svakog govora tijekom kampanje i oni koji žele da kažem da pakt stabilnosti i e, e, proračunska disciplina da je to nešto s čime smo završili dakle ja se s time ne slažem ja nisam za pretjeranu štednju ali sam za proračunsku disciplinu e, Dakle, ja se slažem s onim što drži Oli Ren. Neki tvrde da e, se treba odmaknuti, ne, da ne treba stalno inzistirati na bilanci. Ja sam e, branio rezultate Eurogrupe i komisije međutim s tim je gotovo. Ja sam sada ja i ja imam svoju energiju, svoj temperament, imam svoje talente, imam vlastite stavove i ja sam i dalje vjeran paktu stabilnosti koje je ujedno i pakt rasta. Prije 15 dana se govorilo o toj temi i vi ste zamijetili da Europsko vijeće koje ima pravo definirati strateške smjernice je rekao da nema potrebe za promjenom toga pakta i da će se koristiti fleksibilnost koju nudi pakt. To ne znači da okrećemo vra, e, leđa proračunskoj disciplini već da koristimo mogućnosti koji e, nudi pakt stabilnosti i rasta. I mi ćemo to napraviti. I tražim dakle e, kad bih od, e, svakog od vas tražio da nam kažete koji su zaključci Europskog vijeća, vjerojatno bi svatko od vas dao svoje tumačenje. Dakle, ne radi se o zapravo e, dovršetku, odnosno prestanku e, poštivanja proračunske discipline. Mislim da je potrebno imati e, rast koji dovodi do otvaranja radnih mjesta i ne dovodi do inflacije. I treba u stvarnost prenijeti ideje koje su na stolu. Vjerujem da ako uspostavimo stvarno digitalno tržište, ako ga dovršimo i ako dovršimo uh, unutarnje tržišto, uh, tržište prije svega za usluge, mislim da ćemo otvoriti nova radna mjesta i to u resorima budućnosti a ne sektorima prošlosti. Mislim da je potrebno uspostaviti pravu um, Europsku uniju, uh, Europsku energetsku uniju i trebamo iskoristiti sve moguće opcije kako bismo smanjili ovisnost o energentima kako bismo koristili alternativne izvore energije, uspostavili energetsku učinkovitost koja je važna, ali sve te politike temelje se prije svega na znanju e, nacionalnih država članica. Bez njih Europska unija ne može ništa. Na njima se temelje E, europski instrumenti. Mislim da je potrebno da se borimo za ponovno pokretanje e, javnih i privatnih investicija. One su e, dostigle razinu koja nije pomirljiva, odnosno kompatibilna s našim europskim ambicijama. Ja E, javna ulaganja su na dosta e, e, niskoj razini i to je nešto što je potrebno promijeniti. Ja ne, nisam tako arogantan da bih započeo s pregovorima s drugim institucijama, institucijama dok nisam izabran. Kad dobijem mandat, započet ću pregovore s Europskom investicijskom bankom i drugim institucijama zajednice no u tijeku su pripreme i ja sam u stupio u kontakt s Europskom investicijskom bankom, njezinim predsjednikom, kako bih vidio u kojoj mjeri možemo koristiti raspoložive instrumente, te koji su to novi financijski i pravni instrumenti koji bi mogli pokrenuti e, investicije u Europi. Ne smemo zaboraviti da privatna ulaganja imaju e, veliki potencijal, barem jednak e, potencijalu javnog, javnih ulaganja. Dakle, potrebne su nam i javne i privatne investicije. Mislim da bismo bili u krivu kada bismo zaboravili temeljne vrijednosti Europe. Mi e, volimo govoriti drugima kako bi stvari trebale izgledate, izgledati, ali isto tako bismo trebali dati više rezultata e, na temelju tih vrijednosti u koje vjerujemo. E, povelja temeljnih vrijednosti je tekst koji obvezuje europljane i mi svugdje u Europi trebamo e, poštovati načela iz povelje. I siguran sam da Europska unija mora pridržavati se e, Europske deklaracije ljudski, o ljudskim pravima Vijeća Europe. I to je nešto što sam ja predložio i Europskom vijeću. Mislim da Europska unija treba pristupiti e, povelji e, vijeća, odnosno povelji e, o, o vijeće Europe. Lisabonski ugovor ima odredbe gdje upravo to stoji da e, Europska unija treba pristupiti toj e, povelji, dakle zato postoji e, mandat. Dakle, ja želim da je da, da, da se to ostvari što je prije moguće toj povelji. Treba reći da velik dio europljana se okreće od ciljeva Europske unije jer se stječe dojam da ne uzimamo dovoljno u obzir um, socijalna pitanja na razini Europske unije. Trebali bismo zbiljnije shvatiti važnost socijalnih pitanja. Trebamo se boriti protiv socijalnog e, dumpinga i poreznog dumpinga. Uvijek vjerujemo da, da kao bivši premijer Luksemburga da sam ne bih trebao govoriti e, o, poreznim pitanjima. Ali 1991. godine mi smo uskladili PDV i trošarine na Europskoj uniji 97. godine smo udarili temelje e, borbi protiv e, nelojalne konkurencije. E, također smo dokinuli bankarsku tajnu u Luksemburgu i e, suprotno onome što vjerujete ja nisam spreman naučiti po, izvući pouke iz toga kao što znate ja sam morao tom prilikom eh, i proučiti sve porezne režime iz svih drugih eh, zemalja Europske unije, tako da sam zaista spreman odgovoriti na sva vaše pitanja ukoliko ih budete imali vezano s to pitanje. Vrlo dobro poznajem oporezivanje poduzeća u državama članicama i uvijek sam se zalagao za to da se oporezivanje vrši na temelju jedinstvene porezne osnovice i da vidimo u kojoj zemlji će se poduzeća oporezivati, da li u zemlji transakcije ili ne. Ja zapravo smatram da mora postojati e, porezna konkurencija, ali ne smije postojati nelojalna porezna konkurencija i to u svim europskim e, zemljama. Samo one zemlje koje nisu savršeno uskladile svoj porezni sustav će se sutra naći u poteškoćama kada se nađu u konkurenciji sa drugim državama članicama. Stoga smatram da je ovo pitanje kao i pitanje migracije veoma bitno, odnosno sve bitnije i bitnije. E, postoje zemlje članice koje su posebno pogođene e, valom e, nezakonite imigracije, no međutim ne mogu same te zemlje se boriti protiv posljedica takve vrste imigracije. Ne možemo reći da to nije europsko pitanje jer moramo jednostavno shvatiti koji su problemi koji su doveli do te nezakonite imigracije. Radi se o problemima koji, se, koji su isti svugdje na sredozemlju, tako da mora postojati veća solidarnost između zemalja juga i e, sjevera kako bismo se borili protiv e, loših posljedica nezakonite imigracije kojom nećemo e, koju nećemo moći kontrolirati. Također želim naglasiti da se bavimo i pitanjima izravno povezanim sa zakonitom migracijom i neovisno od već predviđenih naših e, propisa kojima se bavimo, moram naglasiti da će to biti pitanje kojim ćemo se baviti i na sastancima e, vijeća ministara, dakle pitanje zakonite imigracije koja moramo uskladiti naročito po pitanju politike azila. Taj dosje se jednostavno ne može tretirati na različit način i u jednoj državi članici u odnosu na druge države članice. 80% e, dosjeja za zahtjev za azil su prihvaćeni u, nekoj, u jednoj državi članici, a u drugoj državi članici taj postotak dostiže samo 20%, što znači da zaista ovo pitanje moramo bolje uskladiti. Ovo je načelo koje mora biti u potpunosti usklađeno u Europskoj uniji, jer se to tiče e, načela i vrijednosti Europske unije. Dakle, rekli ste mi da imam e, još malo vremena na raspolaganju, tako da bih e, samo želio reći da mi zaista moramo ponovno uvesti metodu zajednice u naš rad. To je metoda koja nije bila prisutna u proteklih nekoliko godina, naročito kada nas je sve pogodila gospodarska i financijska kriza, kada je Europa bez ikakvog razloga postala jednostavno epicentar opće krize i u tom, toj situaciji smo morali e, veoma brzo djelovati. O tome sam i govorio sa kolegom Olijem Renom. Zapravo morali smo na neki način popraviti zrakoplov u letu. E, morali smo brzo reagirati u e, jednoj ili drugoj državi, a istovremeno radilo se o zrakoplovu koji je gorio, koji je bio u plamenu, nalazio se iznad e, oblaka i mi smo morali E, ga popravljati. Zato želim pozdraviti rad e, Oli arena koji je sjajno obavio svoju zadaću. Mi smo jednostavno u tom trenutku se nalazili pred krajem svijeta, nalazili smo se pred e, ogromnim problemom kojeg smo uspjeli riješiti zahvaljujući njegovom radu. Hvala najljepša, hvala Jean-Claude. Moj predlog bi bio da zapravo postavite pitanja, manje više od minute. Nakon toga Jean-Claude može odgovoriti na njih i ukoliko Jean-Claude bude imao neke dodatne argumente, možete također reagirati i na te dodatne informacije. Dakle, moramo biti disciplinirani. Znam da e, je to teško postići ovdje u Europskom parlamentu, ali ćemo se potruditi i evo dajem riječ Andriusu koji će prvi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala, dragi Jean-Claude. Najprije se želim zahvaliti što ste s nama danas i što ste sa nama podijelili vaše mišljenje o budućnosti Europske unije. Zapravo, mene želim postaviti pitanje vezano uz vaš drugi prioritet, vezano uz Europsku energetsku uniju. Prije par godina veoma često se govorilo da će tri baltičke zemlje se tretirati kao izolirani otok vezano uz energetske pitanje u Europskoj uniji. Zahvaljujući europskom financiranju Estonija je e, mnogo bolje povezana sada sa susjednim zemljama i sada već možemo govoriti o stvarnoj energetskoj sigurnosti kada govorimo o Estoniji. Ali tu postoji stvarna potreba za e, pametnom energetskom mrežom koja mora biti osnovana, a to zahtjeva ogromna ulaganja, ogromna financijska sredstva. I svjesni smo činjenice da imamo na raspolaganju samo 9 e, milijardi eura za ove energetske projekte. Mi smo dali prijedlog za e, ulaganje u energetske projekte iz javnog i financijskog e, financiranja za osnivanje ove pametne energetske mreže koje će omogućiti da uklonimo barijere koje sada postoje na unutarnjem tržištu za e, energiju. Jean-Claude? Uh, Zapravo tu sve ovisi o doprinosu povjerenika koji će biti imenovani. Ja sam ovdje danas pred vama, ali ne znam tko će biti povjerenik. To možda vi znate. I mora se raditi o dobrom povjereniku. Da ćete vi biti povjerenik i to dobar povjerenik jer ste bili premijer. Dakle, ja se zaista zalažem za osnivanje ove energetske unije, odnosno rješavanje pitanja koja se nalaze na agendi energetske unije, što je prije moguće kako bismo mogli poboljšati povezanost e, između različitih zemalja putem tih energetskih kanala. Ja sam imao raspravu sa predstavnikom e, Europske investicijske banke o korištenju javnog i privatnog novca u ove svrhe. I u narednih nekoliko e, dana ćete vidjeti sigurno i priopćenje vezano uz to pitanje koje se tiče investicijskih programa koje mi želimo sada realizirati mislim da moramo uzeti u obzir sve elemente prijedloga. Donald Tusk nam ih je predstavio prije par mjeseci kada smo govorili o energetskoj uniji i dakle sve to moramo uzeti u obzir kako bismo točno govorili na ovo pitanje. Jean-Claude, imate neki komentar vezano uz akvizicijsku politiku? Ja se zapravo zalažem za to jer smatram da e, bi bilo dobro da se organiziramo kao jedno E, jedno središte za kupnju. Moramo imati privilegiranog e, dobavljača koji će nam omogućiti da smanjimo cijenu energije umjesto da ju povećavamo te stoga smatram da bi bilo dobro imati tu jednu e, središnju bazu za kupnju E, i koji bi nam omogućili da različite zemlje članice u kojoj cijene energije se razlikuje mogu kupovati tu energiju po istoj cijeni. Ponekad e, se tom energijom u državama članicama bave privatna poduzeća, ponekad e, javna poduzeća i kada bi ta privatna poduzeća mogla također kupovati energiju u toj središnjoj bazi za kupnju, mislim da bi to bilo dobro. Sljedeće pitanje, izvolite. Jean-Claude, možda se ne sjećate, ali prije nekoliko godina smo zajedno sjedili sa, u Strasburu i ja sam govorio kako bi bili dobar kandidat za predsjednika Europske komisije i evo, danas eh, sam sretan što ste tu sa nama. Vi ste govorili o dosta pitanja, dotakli ste se pitanja energije i ja se zalažem za ovo e, pitanje energetske unije, ali moramo isto tako reći da ja zaista mislim da naše unutarnje tržište vezano uz prevoz ne funkcionira. Mislim da moramo ojačati zakonodavstvo po tom pitanju. Veoma teško se e, prevozi roba iz jednog dijela Europe u drugi i e, smatram da je ovo pitanje prevoza zaista ključno za našeg budućeg povjerenika e, i mislim da moramo vidjeti da svi e, zakonodavni paketi koje imamo zaista budu primijenjeni što se tiče ovoga. I još jedno pitanje vezano uz ovu primjenu, to je uklanjanje e, prepreka na unutarnjem tržištu na ovom pitanju. Vi ste sigurno već upoznati sa ovim da ukoliko bismo smanjili administrativne prepreke e, poboljšali bismo funkcioniranje na unutarnjem tržištu. Što se tiče ove politike transporta, moram samo naglasiti da je to jedna od najstarijih politika Europske unije. I e, već desetljećima povjerenici jednostavno nisu dovoljno zainteresirani za ovu politiku. Do te mjere da je komis, da, da su komisiju neke zemlje htjele tužiti za propust e, u djelovanju na području prometne politike. I u to vrijeme e, gospodin Delor koji je jedan moj prijatelj zapravo jednostavno nije uspio e, dovesti do izglasavanja paketa za prometnu politiku jer e, on nije učinio ni 50% onog što je mogao zapravo učiniti u to vrijeme te stoga e, se slažem s tobom da postoje određene prepreke koje moramo ukloniti no međutim to neće biti lako jer e, pred nama postoje teška ograničenja E, i razlike u prometnim mrežama u državama članicama su velike. Moramo jednostavno vidjeti na koji način sve to uklopiti u politiku gospodarskog rasta. Dakle, moramo to sagledati e, sa jednog globalnog aspekta i moramo raditi na poboljšanju mobilnosti u Europi, ali istovremeno ne smijemo ugroziti ni e, slobodno kretanje radnika jer ukoliko to učinimo onda nećemo e, moći imati niti jedan argument za branjanje drugih e, e, temeljnih sloboda kretanja građana. Tako da ta prometna politika zaista mora biti sada ponovno u srcu našeg rada. Također mislim da moramo E, na neki način e, smanjiti birokraciju u Europi. Veoma često e, se govori da jer birokracija teža na težim pitanjima, manja na manjim, ali istovremeno moramo priznati da je i komisija koja je sada izlazna komisija obavila dobar dio posla. Oni su ukinuli šest tisuća e, tekstova, odnosno dokumenata koji jednostavno više nisu služili ničemu. E, samo su predstavljali opterećenje, upravno a i birokratsko opterećenje i na taj način je ušteđeno 32 milijarde eura. Tako da ne možemo reći da e, izlazna komisija nije ništa učinila. Mi moramo nastaviti raditi u tom smjeru. 2004. godine sam ja odbio biti kandidat za predsjednika Europske komisije, iako su me ministri e, nagovarali na to, među njima i GI. Ja sam i tada je udruženje, monetarno udruženje Luksemburga e, pokušalo uvjeriti naše britanske kolege u E, dobar odabir predsjednika, no međutim u tome nismo uspjeli. Jeste htjeli još nešto reći? Da. Mislim zapravo da je jasno da je Borozova komisija učinila dosta toga u, e, smanjenju administrativne prepreka, ali mislim da Europska komisija jednostavno u posljednje tri e, godine nije učinila dovoljno po tom pitanju? Sljedeće pitanje. Hvala. Drago mi je što ste spomenuli zapravo digitalno tržište, jedinstveno digitalno tržište i mislim da moramo dosta toga učiniti e, još u tom pitanju. U Estoniji, na primjer, postoji e, digitalno građanstvo Mislim da je to zaista dobar primjer. E, sve zemlje bi se trebale ugledati na manje zemlje jer veće zemlje su neučinkovite. Ako pogledate kakva je brzina interneta u Estoniji ili Litvi, usporedite to s Francuskom ili Belgijom, e, razlika je ogromna. Digitalna, e, digitalno gospodarstvo je zaista ogromna prilika za sve nas. Radi se o ogromnom projektu i ljudi mogu uštediti dosta sredstava tu. To je nešto što e, je dobro za sve građane i što nam pomaže učinkovitosti. Moramo znati dokle smo stigli po pitanju digitalnog gospodarstva i koji su vremenski rokovi za to. Kada ćemo imati e, sveobuhvatnu strategiju za digitalno gospodarstvo u Europi. Evo, e, moram samo reći da smo se dosta raspravljali sa prethodnom komisijom i sa gospodinom Barozom o ovom pitanju. I na kraju je on omogućio samo jedno jednu milijardu eura u narednih pet godina za digitalno gospodarstvo i tu smo ga dosta kritizirali na vama je naravno da odgovorite na ovo pitanje, ali zaista želimo znati što vi možete više od toga učiniti po pitanju digitalnog gospodarstva, jer to je zaista ogroman projekt eh, za Europsku uniju. Koje su brojke? E, brojke e, nemam. E, komisija još nije još uspostavljena nova komisija još nije odobrena, mogu vam daći, dati e, neku generalnu brojku, ali kako e, nova komisija još nije uspostavljena, ne mogu vam dati preciznu brojku jer to moram raspraviti među povjerenicima e, komisije. Pitate me nešto, iako znate da nemam odgovor na to, trebamo povećati količinu želimo e, povećati e, izdatke za ovo područje. E, možemo zaboraviti ambicije, ali otprilike znam brojke i znam da zapravo moramo ukloniti sve prepreke koje postoje za stvaranje digitalnog tržišta. Imamo previše regulatora, operatera, moramo ukinuti taj sustav, a ako usporodimo EU sa SAD-om ili Kinom, e, onda se vidi kako je, e, je e, kako je tržište u Europskoj uniji komplicirano. Nije to samo pitanje E, političkog vodstva. Moramo uvjeriti e, nacionalne e, države zemlje članice da moraju prepustiti kočnicu i da moraju zaustaviti fragmentaciju takvog tržišta kad što se tiče detaljnih odluka E, vidimo mnogo otpora od strana e, država članica, a te, mnogi ti otpori nisu čak ni veoma vidljivi i jasni i to je golemi posao koji e, treba obaviti. Dakle, tu su i tehničke barijere koje treba ukloniti. sljedeće pitanje. hvala, Gej. Gospodine Juncker, jedan eh, od glavnih problema u, zapadnim demokracijama je e, e, nedostatak dugoročnih vizija. Sve se radi kratkoročno i kad pogledam vaše prioritete vidim e, usredotočenje na kratkoročne probleme. Ne znači da su oni, oni mali, ali još su uvijek kratkoročni, recimo pitanje Velike Britanije, zatim ttip p-a, ali ono što mi nedostaje jeste osnovna bazična vizija kako ojačati evropska gospodarstva za budućnost i htio bih se osvrnuti e, e, na elemente koji se tiču gospodarstva i održivosti. Prvo je e, učinkovitost resursa. Mi smo ranjivi jer nemamo toliko resursa i jedina tema gdje se bavimo učinkovitošću resursa jeste e, okoliš i reciklaža i slično. E, dakle, to bi bio prvo pitanje, a zatim je pitanje o promjeni klime. E, što vi mislite o tome? Što mislite o europskoj klimatskoj politici? Jer e, mi toga nema u vašim prioritetima. Jeste li voljni e, kao predsjednik Europske komisije boriti se za veoma jaku, odnosno sveobuhvatni međunarodni sporazum 2015. u Parizu i smatrate li da nam treba ambiciozne europske europski e, ciljevi. Malo mi je me iznenadilo ovo pitanje. Tijekom proteklih tjedana rekao sam da, su, da je malo tko pročitao moj program. I danas sam shvatio da neki misle da nije sve u programu. I to je točno. Jer nemam cilj na neki način riješiti sve politike koje su nam potrebne. Mislim da smo svi žrtve politike razmišljanja na kratki rok. Naravno, ako nemate takve politike, nećete imati niti vjerodostojnost u planiranju politika na duži rok, tako da su one bitne, kao i one na srednji rok. Kad je riječ o, okol, o politici zaštite okoliša, tu treba staviti posebni nas, naglasak. Tijekom financijske ekonomske krize koja nije završila, ja sam stalno govorio da će klimatska kriza uvijek biti tu i politika treba podići zid protiv klimatskih promjena i mi ćemo morati joj dati veliku važnost koju zaslužuje. Europsko vijeće u listopanu će definirati ciljeve o kojima se govorilo. Prema mom iskustvu znam da je teško realizirati ciljeve. Postoje ciljevi koji su obvezni od drugih. Tijekom konferencije koja će se dakle e, treba dati veću važnost euri, euru od onoga što neki državni šefovi država prihvaćaju. Buduća komisija će dati sve od sebe da bude da ciljevi Pariške konferencije budu ambiciozni. Uh, Želite se komentirati, pogledajte e, e, recimo kod vijeća, e, u vijeću njega je otela zapravo Poljska i samo Europska komisija to može riješiti. Možete li nekako naći rješenje da se Poljska spreči u kočenju europske klimatske politike? Uz dužno poštovanje mislim da je ovo pojednostavnjivanje problema. Poljska ima vlastite probleme. I ja ne bih htio reći prenom skupinom ljudi da ne poštujem zabrinutost Poljaka. Ali ja ću reći nešto što je bilo aktualno na Europskom vijeću, a to je da taj problem nismo riješili, riješili na način na koji smo htjeli. Aleksandar hvala Lijepo što ste ovdje kao špicni kandidat kojeg je predložio, predložilo vijeće, to je napredak e, u demokraciji, to je dobro za Europu. E, sada govorimo o tome kako generirati e, rast, kako bi ljudi na jugu dobili novu šansu, kako bismo otvorili novo tržište. I ja bih imao dva pitanja. Da, kažu, kaže se da e, e, ste rekli da će e, sljedbenik Oli Rena biti socijaldemokrat. Ne znam je li to točno, ne bi li trebao za, i za nasljednik Oli Reta, Rena biti netko tko je najbolji. Jeste li sigurni da socijaldemokrat može obaviti jednako dobar posao kao i Oli Ren? A zatim i sljedeće pitanje pitanje i otvaranje novih tržišta. Imamo pregovore o ttip Koji su vaši prioriteti u ovim pregovorima i e, koje su e, vam smjernice? I zatim još jedno potpitanje kako želite poboljšati komunikaciju komisije kako bi vratili povjerenje ljudi jer u nekim zemljama članicama postoje veliko ne e, povjerenje primjerice u Njemačkoj. Ich Kolega Lambsdorff, eh, ja sam jedini u eh, ovim izborima branio komisiju i, uvidio sam da su se e, mnogi natezali oko toga kako komisija provodi e, pakt o stabilnosti. Trebalo je razmisliti o kako e, kreirati politiku koja potiče rast i tako je formirati da zaista dobijemo konkretan rast rekao sam e, i već sam branio ono što je Oli Ren radio e, jutros e, sam kod socijal demokrata rekao da je sam izbor Oli Rene Rajna branio i zastupao i to će dalje tako i, i biti jer su e, e, e, naša stranka, naša koalicija jedina može očuvati proevropsku orijentaciju i to treba učiniti na osnovu programa nove komisije i program nove komisije neće se moći od, udaljiti od toga da e, zapravo da nema obnove pakta o stabilnosti svako zna da što e, e, pakt stabilnosti iz 2005. nudi e, takve glimite e, margine koje ipak omogućuju e, rast i ako smo svi zajedno Eh, oblikovali eh, konjunkturu eh, u periodu 2008-2009, ali te programe konjunkture ne mogu se stalno razvijati i sada je sada je vrijeme da pređemo na strukturne reforme moramo uporabiti e, fleksibilni način primjene pakta o stabilnosti i to ćemo učiniti. I htio bih e, naglasiti, nisam danas novine e, čitao, ali ja nešto kažem u nekom klubu zastupnika i onda se nešto objavi u, u novinama, da me ispitaju e, šta ste rekli ovdje, što ste rekli ondje, a mi smo progonjeni od strane e, tiska i tada činimo mnoge greške i često se iskrivljava ono što kažemo. Ja sam za stabilnost ja sam kao mladi ministar e, e, mastički ugovor e, progurao. Ja znam Kim, eh, ja se sjećam eh, kako smo se eh, borili za načelo neovisne monetarne politike i zajedno sam Delorom i ostalima se borio za temu koordinirane gospodarske politike znam, e, znam ko je točno tada bio za i ko je bio protiv toga. danas svi govorimo o, zajedničkoj e, e, gospodarskoj politici. Dada je da to bila tema s kojom se počinjalo. Ja sam za stabilnost i što se tiče TTP-a želim da to bude transparentno i e, nadam se da ćemo e, postići e, dogovor o tome što može biti transparentno i a onda kada postignemo neki sporazum odoborit prvo uh, Europski parlament i htio bih da se posvuda u Europi eh, dakle eh, svi koji posluju u Europi eh, da se drže europskih pravila i da zapravo se poštuju europski e, zakon e, i u području zaštite e, ljudi na radu, zatim zaštite potrošača, zatim niz još drugih područja moramo učiniti ono što smo biračima i obećali i kako bismo još nisam razmislio o, o strategiji, komunikacijskoj strategiji nove komisije, ali najbolja komunikacija jeste poboljšanje međusobne komunikacije među institucijama i to je ono što se kritizira u zemljama članicama i, i kući me kritiziraju da treba se dokine taj nesklad između institucija i što je to se stalno recimo u vijeću 22 ministra su za i onda ih je nekoliko protiv. Ja iz, dolazim iz Luksemburga gdje se govori više jezika i mogu e, gledati e, više televizijskih kanala i e, to nam daje dobar pregled jer tada shvaćate Evo ja sam dobro to shvatio, kažete ako socijalist radi na monetarnom fondu, ona mora primijeniti pakt solidarnosti, ali s druge strane to još nije odlučeno. I to je ono što sam ja htio i reći. Zapravo, predsjednici različitih parlamentarnih e, skupina jako često inzistiraju na tome i zapravo željeli biste dobiti neka jamstva za resore. Da, ali to nije učinjeno još uvijek. Da, znam da nije, ali samo kažem da e, me stalno, mi se stalno postavljaju ta pitanja. Dobro, onda znači do toga nije došlo. To je onda ispravka u odnosu na ono što smo čuli od drugih e, klubova zastupnika. Oli, evo, ti ćeš prvi postaviti pitanje, a nakon toga Marion, jer mislim da je ovo debata vezana uz pakt stabilnosti koja je jako bitna. Hvala, hvala Gi. Kao prvo, e, Jean-Claude dobrodošao u parlament i drago nam je što si u našem klubu i e, iskreno hvala na divnoj suradnji u doba najgore krize i posebice na tvojoj potpori e, za metodi zajednici zajednice i za ojačan e, gospodarsko upravljanje. To je bilo vrlo bitno kako bi se kriza e, sladala i e, zbog reforme pakta o stabilnosti i rasta E, fiskalni e, e, deficit se smanjio sa 7 na 3 ili 2,5% i razina javnog duga se stabilizirala ovdje u Europi. To je bilo bitno za stabilizaciju i gospodarski oporavak i to je vaša zasluga Jean-Claude i hvala što ste pojasnili i izjavu e, o e, idućem povjereniku e, za ekonomska pitanja. Ja i onako nisam za to jer finska vlada smatra da sam premekan eh, na, to, na toj poziciji jer se bavim strukturalnom ravnotežom, a ne eh, nominalnim eh, ciljevima. Brina se prevelika nezaposlenost i preniska stopa ulaganja u Europi i treba nam strategija za pojačanje rasta i reformiranja ulaganja, a istodobno moramo konsolidirati javne financije i, poštivati pravila pakta o stabilnosti i pametno ih primjenjivati. I dakle, u vezi s time e, što ćete poduzeti kako biste osigurali da zemlje članice, e, dakle i onih 11 koji su u, u, e, hitnoj proračunskoj proceduri da E, da im bude e, da napreduju najbolji način da se pomogne tim zemljama jest da se primjenjuju pravila i to ne na predramatičan e, način, već e, da se rabe, e, rabi marginalna fleksibilnost koja je dodana u paktu o stabilnosti. Je, ovo se inače spominje u nominama, ali neće biti dramatičnih promjenama. Moramo i se usredotočiti na strukturne reforme, one su bitnije od e, nominalnih e, ciljeva. Mislim da e, smo protekli godina premalo pozornosti posvetili konkurentnosti na internim sastancima stalno smo ustrajali na tome da imamo uravno ravnotežu između proizvodnosti, produktivnosti i, i razine plaća, ali to nije dobro o, provedano u vanjskom svijetu. E, strukturne reforme e, su bitne nominalne ciljevi e, jesu bitni, ali ne toliko koliko strukturne reforme. Marijan Molim vas, e, svi zastupnici u jednom minutu. Hvala e, e, kao prvo drago nam je što ste došli u naš klub s 24 sata nakon izbora predsjednika komisije objavljena je izvješće o nezaposlenosti e, mladih i ne moram ništa govoriti o tome svjesni se toga e, e, Oček, građani očekuju da se to prvo riješi koje ćete mjere E, poduzeti kako bi mladi što brže ušli na tržište e, rada i kako bi se e, iskoristio fond jamstvo za mlade moramo ozbiljnije shvatiti svoje socijalne obveze i koje ćete vi mjere poduzeti u tom smislu hvala je voudrais d'abord vous dire, madame... Najprije vam, gospođo, želim reći da ne trebamo davati obećanja ukoliko ih ne možemo ispuniti. Europski parlament i komisija neće otvoriti niti jedno novo radno mjesto, niti jedno. Mi možemo i uspostaviti uvjete, opće uvjete, makroekonomske uvjete koji će omogućiti Europi da ostvari gospodarski rast e, koji namjerava ostvariti, ali znate, ne smijemo dati dojam da će za pet godina Europska komisija ili parlament e, riješiti problem nezaposlenosti. Ja zapravo ne smatram da Europa mora biti odgovorna za sve, jer imamo i nacionalne vlade koje su zadužene za politiku zapošljavanja. Europska unija može na raspolaganje nacionalnim vladama dati određene instrumente na koje se oni mogu osloniti, ali politika zapošljavanja je e, nacionalna politika. Ne možemo mi kao Europa riješiti nacionalni problem nezaposlenosti. Jedino nacionalne vlade se mogu koristiti tim europskim instrumentima koji su im, kao što sam rekao, na raspolaganju. Istina je da je nezaposlenost mladih pitanje koje nas sve brine. Mi smo prije nekoliko mjeseci dali 6 milijardi e, jamstava za mlade i nezaposlenosti mladi. To je novac i financijska sredstva koja su bila predviđena, a samo dvije vlade su predvidjele program za zapošljavanje mladi, što znači da ta sredstva zapravo nisu bila apsorbirana. E, dakle, moramo najprije primijeniti politike koje su već usvojene. Moramo ih primijeniti i moramo ih e, poštivati. Imamo 6 milijardi eura koje nisu u potpunosti iskorišteni. Zbog čega bismo sada mi nove programe ukoliko ni ovi programi koji su do sad usvojeni nisu primijenjeni kako treba od strane nacionalnih vlada. Ja zaista smatram da Ako se dogovorimo o tome da želimo osnovati e, jedinstveno digitalno tržište koje će biti u skladu s unutarnjim tržištem i ukoliko budemo imali programe za investicije koje zaista možemo financirati, sve to će nam omogućiti da bolje djelujemo na području prometne politike, na području informatike i omogućit će nam bolji gospodarski rast. To će automatski imati dobre rezultate i na e, području zapošljavanja. Znači, zaista mislim da moramo imati jednu cjelokupnu globalnu politiku koja će biti dosta široka, a ne da se usredotočavamo samo na određene segmente različitih politika. Žara Depre. Oui. Euh, Jean-Claude. Jean-Claude. Zapravo, malo se plašim ove sadašnje teme, a to je porezna tema, jer u onom što si ti rekao imao sam dojam da je to jedina tema, da je to zaista tema kojom savršeno vladaš, naročito E, što svi znamo što se radi u Luksemburgu po pitanju porezne politike, tako da nisam siguran baš da e, možeš se time e, ponositi. Ti si nam dosta govorio o luksemburškoj poreznoj politici. E, ti si rekao da želiš e, poreznu konkurentnost, ali ne lojalnu poreznu konkurentnost. Znači ti tražiš konvergenciju po pitanju poreznih e, politika. Da li to zaista možeš potvrditi? A ako da, u kojem području prioritetno? Da li u eurozoni ili u cijeloj Europskoj uniji? To je pitanje o kojem smo dosta govorili za vrijeme naše izborne kampanje. Zatim, što se tiče FATKE, dakle američkog sustava prema kojem su banke obvezatne e, američkoj vladi isplatiti određene sume za državljene, američke državljene kao i strane državljene koji ne stanuju u Sjedinim američkim državama i te banke po američkom zakonu mogu biti kažnjene čak i kada se ne nalaze na tlu Sjedinjenih američkih država. Da li misliš da je to sustav koji je zaista u skladu sa europskim zakonodavstvom ili je to možda nešto što bismo i mi trebali imati u Europi ukoliko bismo htjeli spriječiti porezne utaje i prijevare. Dakle, to bi bilo moje pitanje. Hvala. depuis des siècles. Toi et moi, et Jean et moi, nous... Ti, ja, Jean i ja, dakle, smo razgovarali o poreznim pitanjima. I evo sad možemo vidjeti da se slažemo po tom, u tom pogledu. Nakon što sam ja uveo promjene u, u poreznoj politici u mojoj zemlji koje su bile nužne, neću ponavljati da su određene akcije bile nužne, naročito vezano uz oporezivanje poduzeća, što znači da i danas imamo na, u vijeću određene pakete koji su, se tiču oporezivanja poduzeća. Neću sada o tome potrebno govoriti, ali e, vijeće zapravo zaista ide u tom smjeru, u smjeru usvajanja tog teksta, a to je prijedlog e, komisije. Jasno je da europska poduzeća i ne samo europska poduzeća koriste različito oporezivanje u državama članicama. Znači morat ćemo zajedno uložiti napore kako bismo mogli vidjeti na koji način to uskladiti jer zapravo ovdje se ne radi samo o interesu poreznih E, uprava, već isto tako u radi se o interesu poreznih obveznika. I to je naša obveza, isto kao što je bila naša obveza da radimo na e, tekstu vezanom uz oporezivanje financijskih transakcija. To je tekst e, za kojeg je vijeće se obvezao da će na njemu raditi kroz e, poboljšanju suradnju i da će e, riješiti zapravo kasnije usvajanje tog teksta. A što se tiče fatke, da, zapravo zaista je sjajan taj pot potez Sjedinjenih američkih država, odnosno evo rekoh Sjedinjenih država Europe, o tome može govoriti GI možda. Ako kao premijer ili ministar financija Luksemburga, odnosno da sam se u to vrijeme usprotivio Sjedinim američkim državama, sve europske zemlje bi rekle mi nas pokazivali prstom i govorile vidite što radi Luksemburg. E, vi ste zapravo to htjeli i sada imate tu fatku. Silvi, evo, želim vam dobrodošlicu, gospodine Juncker. Ovdje imamo dva iznenađenja. Prvo iznenađenje je da države e, članice potpisuju određene obveze koje na kraju moraju i ispoštovati i sada pred nama imamo tog špicer kandidata, a isto tako ne znamo nikada kakav će biti ishod e, kao što smo to vidjeli za vrijeme ovih europskih izbora. Prošla komisija je dosta radila sa e, parlamentom i sa vijećem kako bi usvojila određeni broj pravila vezano uz bankarsku uniju. Ja zapravo imam dojam da nitko u e, javnom mnjenju ne zna što to znači. Možda samo oni koji rade u bankama, ali čak ne ni oni. Zato bi, bi ne znam kako bismo mogli raditi više na tome da objasnimo što stoji iza tih dokumenata jer to je nešto na što se trebamo usredotočiti u narednih pet godina, da se zaista tekstovi koji se usvoje primjene, jer veoma često radimo na usvajanju određenih dokumenata, nakon što ih usvojimo ne pratimo njihovu primjenu. Zatim drugo pitanje koje je ključno za određeni broj država članica, moramo vidjeti na koji način poboljšati financiranje malih i srednjih poduzeća na terenu banke kažu da imaju novac koji mogu pozajmiti e, poduzećima, a poduzeća s druge strane kažu da im banke ne žele pozajmiti novac. Tako da zaista moramo vidjeti na koji način možemo pomoći malim i srednjim poduzećima u tom pitanju. Euh, da, Silvi. Mislim da da vrlo često nam nedostaju objašnjenja kad govorimo o Europi. Europski građani ne vole izraz unija. I čini se da dodajemo jednu uniju drugoj. Energetska unija i tako dalje. Čini mi se da europski građani to ne vole. Kad govorimo o bankarskoj uniji, europski građani misle da je to da je to nešto što je stavljeno na, dakle, europski građani misle da je to nešto što je na korist bankama. Teško nam je objasniti načela centraliziranog nadzora. Ako građanima kažete da želimo prekinuti veze između banaka i država, nitko zapravo ne razumije o čemu govorimo. Mislim da bankarsku uniju trebamo objasniti riječima, a to je da porezni obveznici više neće plaćati za pogreške drugih. Treba vrlo pažljivo staviti u primjenu zakonodavne akte koji su doneseni i u tom smislu ima, još imamo puno posla. Razgovarao sam s predsjednikom Europske investicijske banke o kreditima i odnosima između bankarstva i e, tvrtki, uključujući male i srednje tvrtke i govorilo se o sekuritizaciji i e, to je svakako instrument o kojem treba razmisliti. Mislim da novi instrument instrumenti i e, postojeći instrumenti Europske investicijske banke se mogu iskoristiti kako bi se postigao takozvani leverage za male i srednje tvrtke. Jer je jasno da kreditni tokovi nisu dostatni. Pogotovo e, u zemljama poput Grčke i drugih sličnih zemalja koje nemaju dovoljno potencijala pomoći malim i srednjim tvrtkama. Dakle, sad ćemo čuti dva zadnja pitanja. Prvo, gospođa Mihajlova, predsjednica odbora REGI, te gospodin Artui, predsjednik odbora za proračun. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine Junker. U svome izlaganju spomenuli ste da je da su hitno potrebna privatna i javna ulaganja. Slažem se s vama. Kao što ste rekli, moramo aktivirati mašineriju javnih ulaganja te poticati privatna ulaganja. Iz perspektive regionalnog razvoja jako je važno zajamčiti ulaganje u infrastrukturu odnosno infrastrukturna ulaganja. Zanima me vaše mišljenje, odnosno vaše viđenje postojećih, na koji način bi se sadašnji depoziti, štedni depoziti u bankama mogli iskoristiti za ulaganje u infrastrukturu? Mogu li se oni iskoristiti u tu svrhu? Mislite li da financijski instrumenti se mogu bolje iskoristiti za učinkovite regionalne politike, pogotovo u kontekstu pripreme i pregovora o nacionalnih partnerskih sporazuma s Europskom komisijom. Hvala. E, hvala. E, i Jean-Claude ovo nam omogućuje da e, dodatno razgovaramo o e, poreznoj konvergenciji. E, znam da se predsjedao Europskoj, Europskom Eurogrupom i i dakle da dakle postoji ta ideja da je Luksemburg krao odnosno uzimao drugima. Dakle kad je riječ o poreznoj politici e, postoji problem e, nelojalne konkurencije. Najbolji pristup su vlastiti resursi, vlastita e, sredstva. Eurogrupa je osnovana na svojoj razini i zanima me koje je tvoje viđenje te Eurogrupe i kako bi se trebalo postupiti prema tom prijedlogu vezanom uz e, vlastita sredstva. Ti si kandidat za predsjednika Europske komisije e, višegodišnji financijski okvir je međutim usvojen za na sedam godina. iznio se nam e, svoje ambicije, govorio si o reviziji višegodišnjeg okvira. Na koji način misliš da bi se taj višegodišnji financijski okvir trebao revidirati. Osim toga, e, držiš do proračunske discipline, Dakle, kakva je prema tome mišljenju e, sudbina preostalih e, obveza? Ne bi li bilo dobro da taj jaz između obveza i odnosno sredstava za obveze i e, sredstava za plaćanja da taj jaz e, nestane. Kad je riječ o prvom pitanju, odgovorit ću gospođi da trenutno sa Europskom investicijskom bankom i drugim partnerima razgovaramo kako možemo na neki način e, uskladiti različite instrumente i s regionalnom politikom kako bi smo pokrenuli investicije u Europi. Sada je prerano da, bi, da bih vam mogao dati e, detaljni odgovor. Da, žao, e, često si mi govorio i u Senatu i u intervjuima si govorio koliko si negativno nastrojen prema financijskoj politici Luksemburga, što nije bilo u redu, jer je Luksemburg primjenjivao eh, europsko zakonodavstvo koje je nesavršeno. Da, ono je nesavršeno. Mi smo promijenili propise o PDV-u i od 2015. godine ćemo sudjelovati u prihodima. Tijekom predsjed, francuskog predsjedavanja Christian uh, Lagarde nije spriječila da kaže da bi se pravila trebala promijeniti i to se govori od 2009. 10. i tako dalje. Francuska ne, ispričavam se, to nije bilo tijekom francuskog predsjedavanja, već portugalskog predsjedavanja. Dakle, to je bilo e, dvije godine ranije. Ma, zapravo šalim se, ali to nije važno. Kad je riječ o preostalim e, obvezama i o jazu između obveza i E, plaćanja, odnosno sredstava za obveze i plaćanje. Slažem se s tobom, ali komisija nije proračunsko tijelo, već e, je nadležna za izvršavanje proračuna, pa parlament i vijeće o tome trebaju razgovarati. Također bih htio reći da trebamo e, više paziti na raspravu koja se odnosi na europski proračun. Ministri financija imaju svoju ulogu. Dakle, znamo čega je sastavljeno vijeće. Dakle, to su ministri financija i šefovi riznica i stalni predstavnici. I oni su ti koji se trebaju baviti europskim proračunom, što nije dosad bio slučaj. Tako da mislim da pitanje preostalih obveza mislim da se treba definitivno riješiti. Vrlo često komisiji nedostaje novca da bi platila račune. Stalno govorimo da kreditne tokove treba poboljšati, a istovremeno ne dopuštamo komisiji da e, ispunjava svoje obveze prema različitim tvrtkama talijanska vlada, grčka vlada su uložile velike napore da bi eh, platile svoje obveze i na taj način su se napunile blagajne eh, malih i većih poduzeća. Kad je riječ o proračunskim pitanjima i o, kad je riječ o vlastitim resursima, ja mogu reći da se ja zalažem za tu ideju, dakle za vlastita sredstva. Zato što ne želim ponovno proživljavati te dramatične trenutke kada su e, kada se govori o višegodišnjem financijskom okviru od pet ili sedam godina. 2016. godine doći će do revizije. Mislim da se to neće dogoditi 2015. godine jer e, o tome treba razmisliti prije nego što se krene s promjenama i e, tražit ću od Marija Montija da nastavi raditi posao koji radi u okviru svoje grupe i mislim da oni odlično obavljaju posao i mislim da bi bilo dobro da to nastave ali ta rasprava o vlastitim sredstvima treba ju pokrenuti, ne treba čekati kraj procesa, inače ćemo izgubiti ambicije, odnosno ambicije će se smanjiti. Dakle, moram reći da ja nisam razočaran zato što nemam nekih pretjeranih iluzija o vlastitim sredstvima, ali mislim da trebamo zadržati želju da da ih, e, da ostvarimo tu ideju. E, da, i ne smijemo kasniti jer zadnji puta smo napravili e, midterm review, ocjenu na sredini procesa, na kraju tog procesa. Sada ćemo se baviti drugim temom, a to su unutarnji poslovi. Sljedeće dakle pitanje. Hvala Gi. Drago mi je da sudjelujem u ovoj raspravi. Pročitala sam vaše prioritete, bilo mi je to zanimljivo štivo. Imam prijedlog, a to je da se odreknete prioriteta broj pet, a to je posebni tretman za e, jednu državu članicu i da zamijenite to, taj prioritet sa onim što bi trebala biti vaša glavna e, ideja, a to su temeljna prava. Zanima me konkretno Znamo da države članice koje u potpunosti zanemaruju te temeljna prava i vladavinu prava, e, ženska prava, prava Roma, neovisnost pravosuđa. Dakle, jeste li spremni odlučnije i hrabrije reagirati od prethodne komisije u tim zemljama te da budete jednako čvrsti kao jeste kada govorimo o proračunskoj disciplini i konkurenciji. Sljedeće pitanje, jeste li spremni predložiti kao što ovaj kao što je ovaj to, dom već 12 puta tražio, da se napravi e, plan puta za prava LGTB zajednica. Isto tako, e, vi čuli smo da volite e, dogovarati se E, iza zatvorenih vrata, a ja volim transparentnost. Jeste li spremni deblokirati pregovore o uredbi o transparentnosti i boriti se za još više transparentnosti? Hvala. on me dit souvent que je suis l'homme. Da, često mi kažu da sam čovjek iz sjene. Da da boravim u mračnim stanovima. Ali ja sam susrao mnoge poput dakle poput vas koji ste u ovoj dvorani u, na istim tim mjestima. Dakle, ja nikad nisam bio sam u tim mračnim prostorijama. Bilo nas je puno. Postoje razmišljenja koja ne zaslužuju javnu raspravu, niti transparentnu raspravu. S Olijem i drugima bio kao predsjednik Eurogrupe, e, mislite li doista da tečaj i monetarni pregovori s drugim zemljama o programima e, prilagodbe se mogu raditi javno ja sam protiv transparentnosti koja šteti najslabijima. Ja to odbijam. Ja nisam za to ako ona šteti onima koji nemaju druge mehanizme obrane. Za sve ostalo rasprava mora biti javna, transparentna, objašnjiva i uvijek ću se složiti s vama kada se radi o takvim stvarima, no postoje dijelovi pregovora koji ne mogu podlijegati tom pravilu. Drugo, da, bit ću strog i ozbiljan, ako i drugi povjerenici to budu radili, jer u Europskoj uniji poštujem, dakle kada se ne budu poštovala temeljna prava u Europskoj uniji. Već su me optužili da sam prestrog prema jednoj zemlji, radilo se o Mađarskoj inače. Je, je li tko pitao e, premijera Orbana zašto nije glasovao za Junkera? Nitko mu to nije postavio kao pitanje. Zašto nisu Britanci glasovali za mene. Dakle, o tome se razgovaralo cijeli dan, a nitko nije pitao zašto mađarski premijer to nije učinio. Činio. U svakom slučaju želim da se temeljna prava Europske unije poštuju. Da se poštuje i mislim da ću e, tu biti nesmiljen inzistirati na tome na cijelom teritoriju Europske unije i to neovisno o Mađarskoj, jer postoje druge zemlje koje nisu uzorne u, kad govorimo o ovim problemima koje ste spomenuli. Dakle, Europa treba imati određenu zadršku kad je riječ o uređivanju različitih aspekata e, života. Ja se s time slažem. Dakle, kad govorimo o e, homoseksualnim brakovima i tako dalje. Dakle, ja sam za to, ali se postavlja pitanje je li potrebno da Europa odnosno Brisel, kako se običava reći, uređuje ta pitanja. E, da potiče druge zemlje da urede ta pitanja. Mislim da Europska unija treba se zalagati za poštivanje temeljnih prava, ali nisam siguran treba li zakonima uređivati, odnosno direktivama, uredbama, uređivati pitanja koja su u sferi nacionalnih e, zakonodavstava. Ja sam u svojoj zemlji pokrenuo puno inicijativa u tom smjeru, ali se doista postavljam pitanje, mislite li da se doista Europska unija treba brinuti za ta pitanja? Ako u tom smislu nacionalna zakonodavstva e, krše temeljna prava, da Europska unija treba reagirati, ali uvoditi zakonske akte u tom smislu, to ne znam. Da, može dati preporuke, ali nećemo E, donositi direktivu o homoseksualnim, odnosno istospolnim brakovima. Europska unija treba se baviti velikim pitanjima, a e, obiteljska prava trebaju se e, rješavati na nacionalnoj razini. Kad je riječ o članku 7, e, nije E, stara komisija e, nije se usudila primjenjivati taj članak. Hoće li to činiti nova komisija? Ja neću mahati člankom e, sedam pred svima i prijetiti njime vladama, ali treba ga koristiti. Općenito govoreći, mislim da komisija može napraviti, činiti sve što želi. Dakle, komisija može koristiti sve um, odredbe i instrumente koji su joj um, na raspolaganju. A ako znam me vijeće neće podržati, ja svejedno mogu primijeniti uh, članak 7 znajući posljedice. Ali ja sam protiv komisije koja se demagoški E, miješa u sva e, područja u koja se ne bi trebala miješati jer su u nadležnosti nacionalnih država. Imate, dakle imam jedan konkretan primjer. Mi smo e, zapravo nešto tražili, naš klub je nešto tražio, ali su svi drugi, nisu, manjkalo im je hrabrosti. Rekli ste da se komisija treba baviti velikim temama. Mislim da su LGTB prava jedna od tih tema. Drugo, slušala sam vas pažljivo o pitanju transparentnosti i moram reći da me malo brine to što čujem. Kada ću glasovati sud idući tjedan, želim znati da će predsjednik Europske komisije se boriti za više transparentnosti u idućih pet godina, a to ne znači transparentnost e, s, tijekom cijeloga dana u svakom uglu, jer e, tu mora ostati manevarski prostor, ali trebamo imati e, više transparentnosti nego e, do sada. Objašnjavao sam gdje se transparentnost ne može primjenjivati. Objašnjavao sam da se ne može koristiti u svakom trenutku dana i noći u svakom e, uglu. Dakle, postoje određene situacije, određeni problemi gdje ne možete biti potpuno transparentni jer bi to bilo neodgovorno. Ne mislim da se mi ne slažemo. I Ja treba, želim naglasiti da ja nisam komisija, već jedan iz komisije. Dakle, komisiju ćete moći ocjenjivati kad ona bude u potpunosti oformljena. Planiram napraviti sve što je u mojoj moći, ali na sreću nisam u tome sam. Imamo još dva pitanja o pitanju azila i imigracije. Hvala. Evo, zaista mislim da je ova rasprava dosta dobra. Ako budete vodili europsku politiku na ovaj način i ukoliko nas građani slušaju ili gledaju, mislim da zaista možete napredovati po pitanju europske politike koja će biti kvalitetna, te vam se zato želim sada zahvaliti. S druge strane, slažem se sa vama. Mislim da se Europa treba usredotočiti na temeljne probleme. Treba raditi manje stvari, ali ih raditi bolje i stoga želim reći da mi je drago što govorite o pitanju imigracija jer je to pitanje za koje će biti nužna hrabrost, ključno je imati europsku politiku imigracije. To znači da Europsku uniju ne možemo ograditi zidom, već moramo imati zakonite puteve ulaska u Europu kako naše zakonodavstvo ne bi ostalo samo prazno slovo na papiru znači da moramo razgovarati o kvotama po e, zemlji i da mora postojati učinkovitost učinkovita solidarnost, naše granice moraju biti pod nadzorom e, i također morat ćemo imati politiku stvarne suradnje i stvarnog razvoja, naročito sa afričkim zemljama. Mislim da je zaista vrlo interesantno ukoliko budete išli u tom smjeru, ukoliko budemo imali stvarnu politiku imigracije u Europskoj uniji. Hvala. Cecilija. Hvala, hvala što ste ovdje sa nama danas. Žao mi je što e, smo vas iscrpili danas poslijepodne. Evo ja ću pokušati samo postaviti jedno pitanje vezano uz vaše prioritete i vaš e, plan o imigraciji u pet točaka. Govorite dosta o e, nezakonitoj imigraciji, o nadzoru nad granicama, suradnje s trećim zemljama, ali tu e, jedan osnovni dio nedostaje. Vi e, se pozivate na zajednički sustav azila, ali u potpunosti izostavljate sljedeći korak koji je nužan kako bismo imali e, cjelokupnu humanitarnu politiku azila u Europi, a to je uspostavljanje zakonitih i sigurnih puteva za zakonitu imigraciju, na primjer tisuća Sirijaca koji žele izbjeći pobjeći e, pobjeći od krvoprolića u svojoj zemlji. U vašem predlogu nema ništa o tome, o, na primjer, uspostavljanju privremenih e, ureda za azil ili prihvatnih centara u koje bi e, te izbjeglice mogle doći sigurnim putevima. Znači da mislim da se treba nadoknaditi taj dio u vašem programu. Više od 20 tisuća e, ljudi su nedavno e, poginuli u sredozemlju zato što su tražili utočište u Europi. Mi moramo zaista pokušati učiniti nešto na tom pitanju i spasiti živote kako se Lampedusa ne bi ponovila. Znate da slučajevi kao što je, kao što je Lampedusa bi se mogli e, desiti svakodnevno. Moramo učiniti nešto po tom pitanju. E, hvala. Najprije želim reći da e, me i da me želite iscrpiti ne biste u tome uspjeli. Ja evo od 9 sati ujutro slušam zastupnike i zaista smatram da na vrlo kvalitetan način e, razgovaramo. Kada sam radio na svojim prioritetima. Nije mi namjera bila predstaviti jedan e, podroban e, i cjelokupan program e, za cijeli mandat. Svih 28 povjerenika će raditi na tom mom programu i naravno u tom trenutku ćemo se vratiti i na ove probleme kojima ste vi govorili, a to su problemi kojime se tiču. Europska unija zaista mora biti i E, humanitarna unija, ako je tako mogu nazvati, e, humanitarno djelovanje mora biti u centru našeg djelovanja. I zaista mislim da moramo također i zaštititi vanjske granice, jer ne može se proračun Frontexa e, ograničiti na 80 milijuna eura. Moramo imati te urede o kojima vi govorite, moramo vidjeti na koji način to možemo organizirati i jer e, ipak ne možemo mi sami se baviti svim e, pitanjima naročito izbjeglica koji e, bježe od siromaštva no s druge strane moramo se baviti problemima na izvoru zbog čega je velik broj europskih država smanjio proračun e, u proračunu sredstva namijenjena za pomoć u e, razvoju za treće zemlje, zbog čega e, je smanjen, britanska vlada smanjila proračun, odnosno sredstva u proračunu namijenjena za razvoj drugih zemalja na samo 1%. Da li zaista trebamo čekati da se ti siromašni ljudi e, pronađu u tako teškoj situaciji da ginu kako bismo imali jednu stvarnu učinkovitu europsku politiku vezanu uz migracije. Moramo biti solidarni sa ljudima, ali ne samo u onom trenutku kada ti ljudi dođu do naših plaža, već moramo biti solidarni tako što ćemo im pomoći da žive u državama u kojima se nalazi E, i u tom slučaju oni neće ni morati dolaziti u naše države ukoliko im mi pomognemo tamo gdje oni već jesu. Evo, ja ću... Sada možemo postaviti još pet pitanja vezano uz kod djelovanje, vasku politiku. Vi ste rekli u vašem programu da je to jedan od naj, jedno od najizraženijih pitanja. Hansenbal. Izvolite. Hvala gospodine Juncker, hvala vam što ste danas sa nama. Pažljivo sam pročitala ove stavke u kojima govorite o vaskoj politici Europske unije i komisije i mislim da je ovaj zadnji stavak dosta značajan. U njemu govorite o nepravilnostima u organizaciji rada povjerenika koji su zaduženi za različite aspekte vanjske politike. Također smatrate da visoka predstavnica e, ne igra onu ulogu koju bi trebala igrati. Možete li nam malo sve to pojasniti? jer vi imate dosta iskustva i znate da u svemu tome veliku ulogu igraju i takozvane treće snage, odnosno službe, opće uprave koje sve pokušavaju zaštititi svoje nadležnosti, ali i samim tim kompliciraju stvari. Na koji način vi razmišljate o budućem strukturiranju tih službi unutar komisije kako bi e, vanjska politika bila učinkovitija nego što je danas? Hans Hvala, Gim. Gospodine Juncker, ako sagledate današnju situaciju, vidjet ćete da se nalazimo u nestabilnom da postoji nestabilno stanje u raznoraznim državama, na primjer arapskim državama, ali isto tako u Rusiji, Ukrajini, Putin koji pokušava jednostavno e, preuzeti kontrolu nad zemljama sa kojima pregovaramo istočno partnerstvo i to je slučaj već nekoliko godina. Mislim da smo trebali ulagati više u obranu koju vrstu inicijative će vaša komisija poduzeti vezano uz suradnju na području obrane kako u Europskoj uniji, tako i sa Sjedinim američkim državama i sa NATO-om. Hvala, Hans. Sljedeće pitanje. Kao što znate, postoje određena kršenja temeljnih e, prava i ljudskih prava koja su utvrđena u Europskoj uniji. Da li ćete vi iskoristiti takozvanu meku moć Europske komisije, odnosno iskoristiti humanitarnu klauzulu koju e, imate na raspolaganju u ugovorima? Također, postoje predstavnici koji mogu poboljšati koordinaciju vezanu uz e, humanitarnu politiku u Europskoj uniji. Kada pogledam ovaj dokument, ovdje piše da želite e, potpisati ugovor sa Velikom Britanijom kojim će se naglasiti specifičnosti Velike Britanije i isto tako da želite postići poseban dogovor sa Velikom Britanijom koja će imati privilegirano mjesto u Europskoj uniji. Zapravo tu se radi o takozvanoj politici a la carte e, kakvu, zašto Velika Britanija ima takve privilegije koje nemaju druge države. Sljedeće pitanje. Hvala. Gospodine Juncker, širenje Europske unije je jedno od, jedna od politika koju podržava ALDE. Mislim da Europska komisija ne treba dodatne aspekte vezane uz širenje politike i mi smatramo da e, u, Hrvatskoj smatramo da širenje Europske unije bi moglo doprinijeti prosperitetu cijele regije. Neke od zemalja Balkana su u postupku pregovaranja, neke su zemlje kandidatkinje, a neke žele postati zemlje kandidatkinje. Zato zaista smatram da ova poruka prema kojoj se daljnje širenje Europske unije neće desiti u narednih pet godina je vrlo loša. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Na koji način e, želite voditi ove postupke i ispuniti očekivanja vas, vi kao predsjednik komisije budućeg proširenja Europske unije? Hvala. Hvala. A sada ćemo čuti još jedno pitanje. Šarl, hvala Evo, ja želim postaviti jedno pitanje zapravo kojeg se do... Htio sam postaviti pitanje koje Jean -Claude, na koje je Jean-Claude već odgovorio. Mikrofon je isključen. Mislim da ove dvije dimenzije solidarnosti, unutarnje i vanjska dimenzija su zaista e, ključne u tvojim odgovorima si već govorio o tome da su te dvije dimenzije nerazdvojne. Ono što me čudi je da smo od uvijek ugovorili da je cilj financiranja 0,7%. Na koji način sljedeće godine dakle financiranje razvoja, na koji način sljedeće godine ćemo pojasniti tu našu volju i želju i na koji način ćemo e, ispuniti naše ciljeve. Postoje s jedne strane ciljevi koje želimo ispuniti, ali s druge strane imamo države koje ne čine dovoljno i neke druge države koje žele dosta toga učiniti, ali nemaju sredstva na raspolaganju za ispunjavanje ciljeva. To sve je ispregovarano naravno e, od strane Louis Michela pod luksemburškim predsjedništvom. Njegovo obećanje obvezuju države članice, Europsku komisiju i Europski parlament. I zato, zato se pitam što možemo učiniti kako e, ne bismo se našli u lošoj situaciji sljedeće godine e, kada e, moramo bude, moramo budemo morali odgovarati za ta obećanja koja nismo ispunili. Jean Claude Evo, ja ću odgovoriti odmah na ovo Šarlovo pitanje koje se tiče e, ciljeva milenijuma. Istina je da mi e, ne možemo služiti kao primjer. E, dosta smo ponavljali ciljeve za vrijeme vijeća iz ožujka 2005. godine i e, zapravo radi se o odluci koju smo zajedno svi donijeli. Ono o čemu ti govoriš su ciljevi koji su bili ciljevi tadašnje komisije. Naravno, ne može to sve ostati neispunjeno. Radi se o svežanim obećanjima koje smo koje mi moramo ispuniti, moramo ih eh, prenijeti, to su eh, riječi koje moramo prenijeti u dijelo. Ja ne želim eh, uspostaviti neku, neki poseban odnos sa Velikom Britanijom. Ja sam samo realističan. Zapravo ja želim imati dobre odnose sa Velikom Britanijom, želim, a mislim da to svi želimo. Zapravo, ukoliko želimo da Velika Britanija bude aktivan član Europske unije, onda moramo uzeti u obzir e, želje naših britanskih kolega koje još uvijek ne znam e, podrobno. Nisam nikada dobio nikakav popis zahtjeva britanske vlade, ali britanska vlada nije sama u tome. Nizozemska vlada mi je dala popis od 53 točke, dakle nije to učinila britanska vlada niti zemlje Beneluxa. To je zapravo u, srcu Beneluxa e, se javljaju ti problemi. Mi se moramo baviti tim problemima, problemima drugim, drugih, ukoliko to od nas oni traže, što znači da ćemo mi pregovarati sa svim našim e, prijateljima, uključujući i britanske prijatelje. Naravno, postoje ograničenja koja ne možemo e, prekoračiti. Moramo ispoštovati četiri temeljne slobode i ne smijemo ni na koji način oslabiti osnovne odredbe koje se tiču unutarnjeg tržišta. Ja zapravo ne želim da se tu radi o jedinstvenoj debati i da se radi o jednosmjernoj debati. Ja naravno želim pregovarati sa njima, vidjet ćemo e, koji će biti zahtjevi britanskih kolega, ali istovremeno e, ne bih se htio našoj situaciji da nas drugi blokiraju tim pregovorima i da nas spriječe u napretku. Ukoliko želimo ojačati e, političku i gospodarsku koordinaciju i ukoliko želimo u ugovore unijeti određene aranžmane koje imamo sa drugim državama članicama, ne smije nas u tome nitko spriječiti. Moramo moći djelovati dvosmjerno. Zbog toga e, morate uzeti u obzir ono što sam rekao e, danas i ovdje i na drugim sastancima. Ja sada ne mogu detaljno odgovoriti na pitanja koja, su mi, koja si mi postavio vezano u službu za vanjsko djelovanje, jer to tek sad, e, to nije nešto što e, poznajem detaljno, moram tek to proučiti, vidjeti na koji način organizirati službe tako da ne budu konkurentne jedna drugoj. E, ja ovdje moram djelovati kao jedan potpuno objektivan sudac Naravno, istovremeno ne mogu se baviti svim detaljima vezanim uz nadležnosti, jer ja sam tu kako bi vodio politiku, a ne kako bi se bavio birokratskim e, zadacima. Ja sam samo e, predstavnik Europske komisije i naravno ne mogu sad kritizirati aktualnu politiku, e, iako bismo mogli kritizirati politiku ili povjerenika ili ministara vanjskih e, poslova, ali znajte da e, politika vanjskog djelovanja je jako teška i e, jako je teško činiti bolje od onog što se sada čini. Što se tiče proširenja, to je jedno opširno pitanje. Ja sam rekao da u narednih pet godina neće biti daljnjeg proširenja Europske unije i, i neće ga ni biti ne samo zbog toga što postoji zamor od proširenja, već i zbog toga što ne vidim koja od zemalja bi mogla biti spremna nakon e, teških i dubokih e, pregovora pridružiti se Europskoj uniji u narednih pet godina. Kada sam rekao da neće biti proširenja u narednih pet godina, nisam rekao da će se u potpunosti e, spriječiti daljnje proširenje Europske unije, nego sam samo bio realan i zaista u narednih pet godina proširenja neće moći biti. Naravno, zemlje Zapadnog Balkana moraju imati u vidu europsku perspektivu jer u toj e, regiji u kojoj je došlo do tako tragičnih dešavanja to predstavlja e, jedinu nadu i to će nam omogućiti da izbjegnemo ponovno događaj iz 90. godine, ali ne možemo im isto tako ni obećati proširenje Europske unije narednih 2, 3, 4 ili 5 godina. Također status kandidata e, će se dodijeliti samo onim zemljama koje su zaista ispunile uvjete i koje raspolažu svim kvalitetama koje moraju e, imati kako bi imale taj status i ja ponavljam, proširenja neće biti u narednih pet godina. Završavamo sa posljednjim nizom pitanja vezano uz zakonodavni rad i funkcioniranje komisije. Sada predajem riječ gospodinu Nikolaju, Anđeliki Milnev i Francisku koji će postaviti posljednje pitanje. Predlažem da krenemo. Hvala Gi. potrebna je bolja legislativa to je bitno i za parlament i za komisiju. To je preduvjet za uspješnu politiku koja dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, a to je vaš prvi prioritet. Imam dva pitanja vezana uz zakonodavstvo. Hoće li doista e, napraviti pravi pregled, analizu postojećeg, postojećeg zakonodavstva, poštujući načelo subsidijarnosti? A drugo, što namjeravate napraviti u pogledu e, borbe protiv neravnomjerne primjene novog zakona, a to je očita slabost Europske unije. Anđelika, hvala gospodine Juncker e, na ovoj temeljitoj raspravi što ste došli ovdje. Mislim da se svi slažemo, pogotovo nakon ove rasprave, da nam je da mislim da nam je potrebna nova komisija koja će funkcionirati drugačije od ove sadašnje. I potrebne su nam nove politike s novom politikom upravljanja koja bi, ja bi bila učinkovita. Tijekom posljednjih godina financijske i gospodarske krize primijetili smo da tvrtke sa ženskim direktorima, menadžmentom su bolje prolazile kroz krizu. Stoga mi kao liberali, mi smo za komisiju koja ima dobru rovnu ravnotežu. Imate li i vi takvo mišljenje, ili li to jedan od vaših ciljeva, te što ćete napraviti kako bi se osigurala rodna ravnoteža u komisiji? Prije nego što predam riječ Francisku, htio bih reći da svi koji žele nešto reći imat će sutra prvi priliku nešto reći kada ćemo napraviti prvu ocjenu. Dakle, Petra, Jean-Marie i drugi su tražili riječ. Sutra ćete prvi imati priliku izreći svoje mišljenje kada ćemo um, napraviti ocjenju, ocjenu. Moram se ispričati jer uh, već smo prešli dva sata koliko je bilo planiramo. planiramo. Da, gospodine Juncker, i sami dobro znate da je jedna od posljedica gospodarske krize je činjenica da su tri institucije na neki način preuzele vodstvo, a to su Europska središnja banka, Europsko vijeće i Međunarodni monetarni e, fond koji nije europska institucija. Dakle, hoćete li braniti metodu zajednice koji e, sprečava stvaranje novih institucija na marginama ugovora. Možda je to nešto što traži um, Ujedinjena način i se da ste otvoreni za njihove zahtjeve. Hoćete li koristiti pravo inicijative Europske komisije a da pritom ne dopuštate intervencije država članica. I na kraju, što ćete predlagati e, na temelju članka 138 ugovora o funkcioniranju Europske unije, a radi se o vanjskom e, predstavljanju. To je nešto što smo mi uvijek tražili. I posljednje pitanje. Htio sam htio reći, ja sam htio reći da da kad je riječ o članku 138 postoji prijedlog komisije iz 98. godine koji je i dalje otvoren. Ja mislim da eurozona ne bi trebala imati samo jednog predstavnika u sustavu uh, Bretton Woods. Ja sam kao predstavnik Eurogrupe u, uh, na, uh, u jednoj instituciji govorio da to nije dobro. Ja sam bio tamo s Oljem, mi smo dakle bili tamo zajedno i tamo su bili jedan Njemac i Francuz i Britanac koji su htjeli isto e, ući i to je ispalo smiješno. Sjedište MMF-a mora biti e, u sjedištu glavnog dioničara. A mi smo najveći dioničar. I mi smo ipak htjeli da to sjedište MMF-a ostane u Washingtonu zbog bolje klime. Dakle, iako je, smo mi glavni dioničar, naše ponašanje nije u skladu s očekivanjima. Ja mislim da bi eurozona trebala imati više predstavnika izvan Europske unije, time bismo povećali vidljivost i eh, vjerodostojnost. Htio bih također reći da je da bih volio imati dovoljan broj žena u e, budućoj komisiji. U komisiji sada da dakle e, Gerard slučaj, slušaj nikad ne slušaš. Trenutno ima devet žena u komisiji i mislim da manji broj od devet neće proći Europski parlament. To treba reći i nacionalnim vladama. Nije dovoljno to reći meni, to trebate reći i svojim šefovima država i vlada čak i ako oni nisu iz vaše stranke. To treba reći svim europskim vladama. Europski parlament neće glasovati za Europsku komisiju u kojoj se ne nalazi dovoljan broj žena. To treba reći nacionalnim šefovima vlade država. Kad je reč o vašem pitanju, nisam ga shvatio. Govorilo se o uredbi o E, transparentnosti i blokadi uredbe o transparentnosti. E, htio bih reći da sljedeći puta, da zadnji puta tijekom poslije, e, dakle u sadašnjoj komisiji velik dio, dakle polovica povjerenika su bile žene. Dakle, ne možemo imenovati žene, ako ne možemo imenovati povjerenike, ali to je nešto o čemu ćemo možda u četvrtak razgovarati. Oui, oh, oui, oui, j'ai pas, pas perdu mes, euh, euh, mes, mes, mes fils et mes... Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah, oui, Señor Juncker, ¿y por qué después de tantas décadas quiere seguir usted en política? Alors, euh... Dakle, vi ste već jako dugo u politici. Kako to da ste i dalje u politici nakon toliko godina? Moram reći da je ovo, e, ovo bio jedan vrlo težak ispit i da mislim da sada moramo završiti i zapljeskati gospodinu Junkeru. Htio bih mu zahvaliti i reći da ćemo sutra prvi puta evaluirati njegovu kandidaturu u klubu. Započem, započet ćemo s onima koji su se danas javiti, e, javili za raspravu. U 9.30 ćemo započeti s time, a konačnu odluku klub će donijeti u ponedjeljak u Strasburu. Hvala. Sutra u 9.30 imamo sastanak.